i vijeću o financijskim uslugama s obzirom na nedostatak napretka u vijeću i također kašnjenje u usvajanju određenih prijedloga. Prije nego što započnemo raspravu želim vas obavijestiti da u ovoj raspravi nije predviđen postupak plave kartice. Dakle, odmah dajem riječ kolegi na pet minuta. Hvala vam lijepa. Tijekom ovog saziva imali smo poplavu zakonodavstva o financijskim uslugama od komisije, počevo od uspostavljanja europskih nadzornih tijela, pa sve do raznih mjera za banke i za tržište i zaštitu ulagača i također stabilizacijski mehanizam. Dakle, radilo se ukupno od, o više od 40 inicijativa koje su u tijeku ili će uskoro biti dovršene. Odavno već tražimo jednu procjenu učinka financijskog zakonodavstva i e, e, prosjećam komisiju da se obvezala da provede analizu troška i koristi o učinkovitosti usvojenog zakonodavstva od početka financijske krize. Nju bi trebalo sada pokrenuti i dovršiti je prije kraja ovog saziva. Također, možda znate povjereniče da je odbor Ekon pokrenuo svoju drugu istragu i prikuplja sada dokaze. Kada je riječ o tijeku rada, karakteristične su dvije stvari, odnosno Brojne e, prijedloge je komisija osvajala duže nego što smo očekivali. Postoje neke isprike, ali zapravo ostaje činjenica da je došlo do kašnjenja, naročito u mehanizmu razrješenja kao e, koji je parlament tražio još 2009. godine također kod dugo očekivanih, e, očekivanih direktive o obveznicama tim, e, tim više, dakle, trebali bismo dobiti te prijedloge što prije kako bi i su zakonodavci mogli prijeći na posao. Druga karakteristika jest da je parlament radio brzo i davao prijedloge komisiji i prije usvajanja zakona i odgovore također na savjetovanja daleko brže od vijeća. Dakle, sada postaje zaostali dio posla i nema nekih izgleda da će naši prijedlozi doći do trijaloga. Osim toga, nedostatak konsenzusa u vijeću dovodi do toga da vijeće troši mnogo vremena na MIFID i također središnju depozitarnu agenciju ovdje u parlamentu činimo da, e, čini se da trebamo nadvladavati to kašnjenje u vijeću. Dakle, tražimo sada od vijeća da učini potreban napredak kako bi mogao početi trijalog. Također e, želim ih upozoriti da sagledaju stav e, parlamenta zato jer nećemo popustiti pred tvrdnjom da je to pitanje ravnoteže u vijeću. Razočaran je činjenica da se kasni sa usvajanjem prijedloga u vijeću i zbog toga smo prisiljeni da vršimo pritisak. Također jučer smo dogovorili da nećemo popuštati i unatoč na dolazećim izborima i radit ćemo i na svim predmetima kako oni budu dolazili, osim što ćemo dorošavati prva čitanja svih prijedloga koji su trenutno sada na razmatranju. Ja razumijem da treba odrediti prioritete i da, no međutim ne treba učiniti pomalo od svačega i zapravo ne odobršiti ništa. Dakle, očekujemo od vijeća da udostruči napore na um, neusvojenim prijedlozima i da dođe do dogovora prije nego što dođe do kraja saziva. Naravno, bankovna unija je prioritet koji je potreban za postizanje stabilnosti i banaka i zemalja. Dakle, tražimo od komisije da brzo usvoji prijedlog za uspostavljanje jedinstvenog e, rezolucijskog mehanizma i također da sa bankovne strane se e, također usvoje potrebne rezolucije. Tražimo također da se usvoje rezolucije o e, strukturnoj reformi banaka. Također nam je potrebna direktiva o e, obveznicama, no na kraju kao što je i potvrđeno više puta e, buduće e, litvanskom predsjedništvu, pristup bankovnim računima je prioritet brojnim državljanima. Stotine sati smo potrošili na visoku financiju i poslovna pitanja, no sada trebamo pokazati da se brinemo za sve u našem društvu, tako što ćemo dati pristup tom ključnom instrumentu modernog života, odnosno bankovnom računu. Vijeće ne bi smjelo to zanemariti kao manje važno. To se mora učiniti. Hvala vam lijepa. Grazie. Hvala lijepa. U ime vijeća dajem riječ ministrici Creighton. Hvala, gospođo predsjedavajuća, kolege zastupnici. Doista mi je drago što imam priliku sudjelovati u ovoj raspravi i također razjasniti određeni broj pitanja. Nadam se da ćemo zahvaljujući tome moći krenuti dalje i poboljšati suradnje u ovom važnom području. Međutim, ne mogu se složiti sa tvrdnjom na kojoj se temelji pitanje, odnosno nije niti razumno niti ispravno reći da vijeće nije ostvarilo napredak u financijskim uslugama. E, naprotiv, vijeće i dalje nastavlja ostvarivati napredak u vrlo složenim pregovorima o nekim važnim predmetima. Do sada smo pridali prioritet onim predmetima koji se odnose na bankovni sektor i to je u potpunosti opravdano s obzirom na važnost ovoga sektora i također sa potrebom da trebamo prekinuti te vezu između banaka i suverenog duga. Također želim eh, kratko iznijeti značaj napredak koji smo ostvarili u samo nekoliko mjeseci. Dakle, ostvarili smo politički sporazum o dvije temeljne stvari u reformi bankarskog sektora i u budućnosti bankovne unije, odnosno otvorili smo sporazum o um, paketu nadzora za banke i također i o direktive o kapitalnim zahtjevima. U više navrata sam se osvrnula na važnost ovih zakonodavnih akata i mm, Također želim napomenuti da je Europski parlament e, odgodio svoje glasovanje o paketu mjera za jedinstveni mehanizam nadzora do rujna i nadam se da ta promjena u satnici neće dovesti do zastoja u dovršavanju ovog rada. Također nova direktiva o kapitalnim zahtjevima koja će biti usvojena u nekoliko sljedećih dana i objavljena prije srpnja je također zahtjevala duge i naporne pregovore i u travnju smo postigli politički sporazum o direktivi o hipotekarnim kreditima koja će omogućiti brzu provedbu novih pravila koja se odnose na nositelje hipoteke i potrošače u cijeloj Europi. I također očekujem da će ova direktiva biti usvojena pri prvom čitanju ako Europski parlament i dalje bude poštovao uvjete iz eh, zajedničke političke izjave iz 2011. Također, nedavno smo postigli politički sporazum o direktivi o transparentnosti financijskih odnosa, koja će povećati privlačnost reguliranih tržišta. Želim eh, zahvaliti i komisiji i parlamentu na izvrsnoj suradnji na ovom predmetu. Međutim, treba također napomenuti i neke poteškoće i izazove s kojima se suočavamo. Dakle, danas imamo na razmatranju 20 zakonodavnih prijedloga i kako dolazimo do sporazuma oko nekih, novi prijedlozi se pojavljuju. Povjerenik Barnier je nedavno rekao da nema valjanog razloga da prestanemo izdavati nove prijedloge, vjerojatno ima pravo s obzirom na okolnostima, ali isto tako je istina da neka, neki od prijedloga komisije zahtijevaju daljnju razradu. Naravno, oni imaju koristi od otvorene rasprave i to pomaže u njihovom poboljšanju. Međutim, zato trebamo također iskoristiti i stručnost vlada država članica. Naš glavni cilj je donijeti visoko kvalitetno zakonodavstvo koje je realistično, učinkovito i operativno. Dakle, trebamo djelovati brzo, ali ne smijemo u to ime žrtvovati kvalitetu. Mislim da je to dobar pristup i do sada je davao dobre rezultate. Jedan primjer toga je direktiva o tržištima financijskih instrumenata i revizija iste. Dakle, ovo je kamen temeljac provedbe Europske unije obveza koje su preuzete u grupi G20 o načinu kako djeluju financijska tržišta. Dakle, direktivu treba prilagoditi kako bi ostala u koraku sa tehnološkim napretkom i financijskim inovacijama. Dakle, učinak ovih novih pravila se ne smije podcijeniti. Vijeće je također naporno radilo na postizanju boljeg teksta i to je nešto što je naravno nemoguće učiniti preko noći. Još jedan primjer su pregovori o sustavu osiguranja depozita. Mi smatramo da treba dovršiti također e, mjere financiranja u direktivu o restrukturiranju i oporavku banaka, budući da postoje preklapljanja sa financiranjem e, programa za osiguranje pologa gdje države članice odluče imati jedan jedinstveni fond za obje ili čak dva odvojena fonda za e, svaku. Također, e, sustav osiguranja depozita i njegov prijedlog treba staviti na čekanje budući da financiranje takvih programa u državama članicama je povezano sa njihovim sredstvima za restrukturiranje. Kada je riječ o naknadi štete za investitore, s obzirom na njezinu povezanost sa direktivom o osiguranju pologa, te pregovore će trebati opet staviti na čekanje, odnosno treba će pričekati sporazum o tom predmetu. Kada je riječ o direktivi o solventnosti 2, priznajemo važnost da treba osigurati da se bonitetski zahtjeve oslanjaju na metodologije koje su temeljene na procjeni rizika. No, međutim, naš doprinos nećemo moći dati odmah, a to je zato jer čekamo ishod jedne procjene učinka ex ante koje je zatražio Europski parlament u pregovorima prošle godine sa vijećem. Dakle, ukupno napredak je bio značajan unatoč onome što tvrdite u svojem pitanju. Naravno da možemo uvijek učiniti i više, i vijeće će zadržati svoj ritam rada i kvalitetu rada i nadam se da će parlament učiniti isto. Kada je riječ o budućnosti, nadamo se da ćemo dogovoriti jedan opći pristup u vijeću o direktivi za e, opravak banaka i također o zakonodavnom prijedlogu koji se odnosi na proizvode za ulaganje. Također Europsko vijeće je zatražilo usvajanje prijedloga o jedinstvenom e, mehanizmu rješenja e, do kraja ovog saziva, dakle želimo se pridržavati tih rokova i to će biti još jedan prioritetan predmet. Također, e, uskoro ćemo postići i politički sporazum s parlamentom o uredbi o zloupotrebi položaja na tržištu. Dakle, e, s obzirom na otkaz strane parlamenta sutrašnjeg trijaloga, to će vjerojatno isto e, doživjeti određeno kašnjenje. nadamo se da ćemo ovog mjeseca moći započeti trijalog s parlamentom što prije također. Na ćemo raditi naporno na drugim predmetima kao što je to e, tekst CTS i također prijedlog komisije za poboljšanje postojećih e, propisa o pranju novca i prijenosu fondova u skladu sa smjernicama koje je zadalo Europsko vijeće. Ovi ciljevi su ostvarivi i zahtijevat će potporu Komisije Europskog parlamenta kako bismo postigli odgovarajući prihvatljivi sporazum. I u zaključku ne mogu prihvatiti tvrdnju da vijeće nije ostvarilo napredak na predmetima u vezi sa financijskim uslugama. Tapače, kao što sam napomenula prije, ostvaren je značajan napredak na ovim predmetima. Želimo ostvariti rezultate brzo, ali isto tako želimo osigurati kvalitetne rezultate, a to ponekad iziskuje određeno vrijeme. Također očekujem parlamenta da će odigrati svoju ulogu i također ću rado čuti od vas e, nešto o tome kako želite to ostvariti u sljedećih nekoliko mjeseci. Hvala na pozornosti. Hvala. Sada riječ ima povjerenik Brnje. Hvala gospođo predsjedavajuća. Lijepo Zahvaljujem Sharon Bowles i odboru za ekonomska pitanja što su postavili ovo pitanje. Tri godine nakon početka ovog saziva, pet godina nakon početka ove velike financijske krize koja nam je došla iz Sjedinjenih Američkih euh, i čije posljedice još nisu pri kraju. Tek sada 2013. provjeravamo jesmo li učinili ono što smo rekli da hoćemo. Pokušavamo ocijeniti što je do sada odrađeno i vidjeti što učiniti dalje, imajući u vidu trenutnu ekonomsku i financijsku situaciju. Zahvaljujem parlamentu što je ovom prigodom e, omogućio da vam se obratim i u nazočnosti irskog predsjedništva ministrice Creighton. Želio bih ovom prilikom također zahvaliti i Michaelu Nunanu i njegovom timu na odlučnosti i e, na kompetentnom radu. Dame i gospodo, prije tri godine, ja sam naime na ovoj dužnosti već tri godine, Pokrenuli smo jednu, jedan strateški pravac djelovanja e, u smislu uređivanja financijskih tržišta. Evo ovdje vam mogu pokazati kakva je trenutno situacija, što smo do sada izglasali i što je još pred nama. Zašto smo poduzeli sve te korake? Jasno je da je ova financijska kriza ima određene uzroke, a glavni uzrok je bio izostanak korektnog nadzora na međunarodnoj razini, nadzora nad bankama i bankarima koji su mislili da im je sve dozvoljeno sa nevjerojatno visokim bonusima, sa poticanjem na rizično poslovanje e, smatrali su da će se banke dokapitalizirati iz novca poreznih obveznika. Kao što je, su iz G20 e, od nas zatražili, mi smo krenuli u to da svaki sektor i svaki proizvod reguliramo e, kako bi uistinu postojao inteligentan javni nadzor. I to je osnovni smisao onoga što mi poduzimamo. I dame i gospodo, nema nikakvog razloga e, da osjećamo bilo kakav zamor, e, nema mjesta zastajanju i kao što je rekla gospođa Bols, trebamo i dalje budno pratiti što se događa i pragmatično raditi na daljnjim zakonskim prijedlozima. Ja ću vam sada reći koji su naši prioriteti u sljedećih šest mjeseci. Bankarska unija. Ministrica Creighton je spomenula Bankarsku uniju. Mi se nadamo da ćemo uskoro zaključiti prijedlog rezolucije. Ja sam vam to najavio prije godinu dana. Zahvaljujem e, gospodinu Hokmarku i odboru Ekon na glasovanju prošli mjes, prošli tjedan na vijeću ECOFIN radimo kako bismo došli do nekakvog konačnog rješenja i nakon toga ćemo pokrenuti postupak i s parlamentom. Što se tiče posljednjih dijela ove slagalice e, u paketu mjera za regulaciju tržišta, ja ću vam u sljedećih nekoliko dana predstaviti prijedlog e, mehanizma za jedinstvenog mehanizma za sanaciju banaka u Europi i radit ćemo na tome sa litvanskim predsjedništvom. Isto tako u nastavku rada, e, a i jučer sam to spomenuo, radit ćemo na zakonskom tekstu koji se odnosi jamstva za depozite. E, dakle, tu treba uzeti u obzir i prevenciju. Dakle, govorim naravno o depozitima što štediša u bankama. E, za sve ove propise treba reći da su to zakoni koji su s jedne strane korektivni, preventivni, ali i represivni. Ministrica je e, spomenula borbu protiv pranja novca, posebno e, novca koji je stečen kaznenim dijelima. E, to je sve sastavni dio potrebne prevencije i mjera koje smo poduzeli zbog financijske krize. E, dakle, moramo prekinuti s tim korektivnim mjerama. E, Markus Ferber je radi na MIFID-u. Pregovori su u tijeku u vijeću i očekujemo da će se uskoro postići dogovor još pod irskim predsjedništvom i tako da ćemo moći krenuti u trijalog nakon što Litva preuzme predsjedanje Europskom unijom. Zatim e, isto tako očekujemo da će se još postići dogovor paralelno sa MIFIDom o nekim drugim tekstovima. Pregovori o direktivi Omnibus će se uskoro pokrenuti na temelju dodatne studije koju sam zatražio od EIOPE. E, dakle, to je Europska agencija e, za nadzor osiguranja i mirovinskog osiguranja. I e, treće područje djelovanja, e, dakle rekao sam da trebamo prijeći sa reaktivne i korektivnih e, propisa na jedan drugi vid propisa propise koji će biti proaktivniji, dinamičniji i koji će ići u smjeru poticanja gospodarskog rasta. Dakle, to bi trebalo omogućiti gospodarski oporavak u državama članicama. To je glavni smisao ovih mjera. Dakle, imamo Europski fond za poduzetništvo, e, putovnicu za rizični kapital, isto tako i cloud funding, e, dakle kao novi oblik participativnog ulaganja. Gospodin Klute dobro poznaje e, bazični račun o transparentnosti i bankarskoj mobilnosti, dakle o transparentnosti bankarskih naknada i isto tako još jedno područje djelovanja to je zelena knjiga koja se tiče dugoročnog financiranja. E, dame i gospodo, naš rad će se ocjenjivati, ocjenjivat će se naša metoda rada, ne samo suština, e, sadržaj e, kojim se bavimo. Mi imamo vrlo visoke kriterije, nećemo improvizirati, želimo unatoč tome djelovati brzo, ozbiljno na svakom od ovih prijedloga. Mi organiziramo konzultacije o svakom zakonskom prijedlogu i gospođo Bols, mogu vam reći da je došao trenutak da izvršimo jednu globalniju studiju. E, čak i da sam htio to učiniti, e, nisam to mogao učiniti prije nego što dobijem tekstove e, koji znaju izgledati drugačije na kraju zakonodavnog postupka. Dakle, postoje određena poboljšanja u odnosu na inicijalne tekstove komisije. E, neki od ovih zakonskih prijedloga su sada dozreli, e, svi znamo e, kakva je situacija i sada je došao trenutak da se izvrši jedna studija utjecaja, jedna globalna studija utjecaja i ja se obvezujem da ću to učiniti brzo i objektivno imajući u vidu važnost ovih zakonskih tekstova u području regulacije, ali isto tako i gospodarstva. Dakle, Europski parlament je unio neka poboljšanja u tekstove, tako da su oni sada zapravo u jednoj konsolidiranoj, pročišćenoj verziji. E, gospođo predsjedavajuća, vi ste spomenuli zakonodavstvo koje se tiče e, prava vrijednosnica. E, to je nešto što je vrlo bitno u području građanskog prava. Postoje velike razlike unutar i među državama članicama u ovom području i zato smo e, proučili sva nacionalna prava o vrijednosnicama i to je uistinu bilo nešto što smo morali odraditi prije nego što e, izradimo sami tekst. Zatim e, mi smo isto tako sudjelovali u jednoj radnoj skupini na međunarodnoj razini o regulatornom okviru e, koji se tiče e, vrijednosnica. Mi smo sada u jednoj e, podmakloj fazi studije utjecaja. Nastavit ćemo raditi na tome i nakon toga će komisija izniti i zakonski prijedlog. Ja se nadam da ću ja to uspjeti vama predočiti sljedeće na jesen. Zatim što se tiče E, direktive o platnim uslugama. E, na tom segmentu tržišta bio čitav niz inovacija, e, posebno u kartičnim poslovanju i plaćanju putem interneta. To je jedna, jedan razvoj događaja koji se nastavlja. Direktiva postoji od 2007. godine i nije prilagođena postojećoj situaciji. Zatim imamo i zelenu knjigu o kartičnom plaćanju putem interneta i e, mobilnih telefona. Parlament je dao svoj doprinos e, tom tekstu. Imamo jednu rezoluciju San Potero u odboru Ekon i gospodin Koferati u odboru Imco. E, mi o tome vodimo računa. Isto tako intenzivno radimo na reviziji direktive o platnim uslugama. Jedna od prioritetnih mjera akta o jedinstvenom tržištu, a je, je već e, finalizirana i e, dame i gospodo mi namjeravamo usvojiti jedan paket mjera o tim uslugama sljedeći tjedan, sredinom, sredinom sljedećeg mjeseca e, gdje će se isto tako biti riječi o tim platnim uslugama. Mi ćemo nastaviti raditi vrlo odlučno, ali neće biti mjesta improvizaciji i drago mi je da sam to mogao potvrditi i danas pred vama. Hvala. Grazie, Hvala gospodine povjereniče, a sada dajem riječ govornicima u ime zastupničkih klubova. Podsjećam e, da nije moguće primijeniti e, postupak e, plave kartice, a nije predviđeno ni spontano javljanje za riječ. Dakle, u ime EPP-a gospodin Guze. Hvala gospođo predsjedavajuća. Ministrice, povjereniče. Parlament nije suparnik vijeću, a nije mu niti protivnik. Zajedno s vijećem mi smo suzakonodavac i jednakopravno tijelo. I u tom smislu parlament treba danas ustanoviti da je došlo do kašnjenja u odnosu na usvajanje neophodnih zakonskih tekstova. Komisija je predložila tekstove u skladu sa situacijom u kojoj se nalazi Europska unija, koja je teška. Ja neću usmjeriti svoju kritiku prema komisiji, jer smatram da je komisija, a naročito povjerenik Barnier, učinio sve što je mogao sa raspoloživim sredstvima i da mu na tome treba zahvaliti. Naravno, s obzirom na rokove izbora i na novi mandat komisije, do kraja ovog parlamentarnog saziva teško će biti usvojiti sve prijedloge. Međutim, tu se dovodi u pitanje i tekstove koji su već bili predmet postizanja dogovora u parlamentu, a koji su sada blokirani u vijeću. Ja sam vas čuo, da, vijeće radi puno, radi mnogo, puno se trude. E, parlament je pokazao za što je sposoban. Ja neću sada nabrojati sve tekstove e, koji su zapeli. Ja se nadam da će vaši suradnici u vijeću izdvojiti nekoliko minuta da uzmu u obzir prijedlog koji ćemo izglasati u četvrtak. Htio bih naročito staviti naglasak na katastrofalne posljedice e, ove trenutne situacije. Prije svega u našim institucijama. Rekao sam da su Parlamenti i vijeće jednakopravna tijela. I ono što se sada događa jest negiranje lojalne e, suradnje između e, ta dva zakonodavna tijela. Zašto se vijeće ne može složiti i dogovoriti ako je parlament uz svu svoju političku različitost i e, nacionalne razlike uspio pronaći rješenje i pomiriti suprotstavljena stajališta. To je moje prvo pitanje. Što se tiče razrješenja krize koje već neko vrijeme postoji, e, što je s tom blokadom u vijeću? Mislim da to zapravo govori u prilog ideji da Europska unija nije reaktivna i da ako budemo čekali duže e, i ako nam je trebalo duže od SAD-a da izađemo iz krize, to je zato što e, mi ne primjenjujemo taj model zajednice. Vijeće tu treba preuzeti svoj dio odgovornosti i mora e, učiniti Europsku uniju takvom da reagira brže. Ta blokada isto tako dovodi do jedne situacije u kojoj postoji pravna nesigurnost, a nas industrija i ulagači očekuju da znaju kakva će biti situacija. Mi ne možemo živjeti stalno u iščekivanju da se donesu odluke i e, živjeti iz dana u dan e, i vidjeti što će lobisti predlagati e, i koji će biti dokumenti koje će oni zagovarati ako nemamo priliku niti vidjeti. Svi imaju pravo znati u kakvoj situaciji djeluje. Bilo je nekih neodgovornih riječi, a tu su i euroskeptici koji isto tako napadaju Europsku uniju sa svih strana kao što se ponekad može čuti i u ovoj vječnici. Ova blokada isto tako stvara vrlo dubinsku zbrku o stvarnoj stvarnom usmjerenju Europske unije. Tu se paralizira efikasno financiranje realnog gospodarstva. Vijeće se treba naprosto naprosto treba reagirati neću sada iznijeti komentar e, vezano uz nešto što mi se učinilo pomalo i prezrivim. Došao je trenutak da Europska unija dobije jednu drugačiju sliku od sastanaka šefova država i vlada koji se sastaju kasno navečer što ne dovede ni do kakvog rješenja. Vidjeli smo kakva je situacija bila vezana uz porezne utaje. Naši građani nam više ne vjeruju, ne vjeruju vama, a niti nama. I došao je trenutak da pokušamo popraviti štetu koju su nanijele loše najavljene odluke u vezi sa krizom na Cipru. Mi u e, uistinu tu pokušavamo ploviti između najava država, e, tumačenja zaključaka i rada Europskog vijeća i preostalo nam još samo nekoliko mjeseci. E, pred nama su izbori i u pitanju je imidž Europske unije. Preostalo nam još nekoliko mjeseci da popravimo dojam koji Europska unija ostavlja i e, u tome moramo računati na vijeće. Hvala lijepa. Sada kolega Ferreira na dvije minute. Danas ću govoriti na engleskom e, kako bi bilo jednostavnije svima, odnosno bankovni i financijski sektor je epicentar krize i ostvarenje sada pozuzetih reforma je preduvjet za privođenje krize kraju i također za osiguranje rasta. To se stalno ponavlja ali sada trebamo ostvariti obećanja, trebamo pružiti konkretne rezultate državljanima. Započeli smo naporan rad i moramo ga dovršiti, dakle moramo ostvariti ono što je obećano. Pozivamo vijeće i komisiju i također pozdravljamo vijesti koje nam je upravo sada prenio povjerenik Barnier o usvajanju prijedloga o financijskim bankovnim uslugama koje će se ostvariti što prije. Dakle, jedinstveni mehanizmi, bankovna struktura, zatim e, direktiva o obveznicama. Dakle, to je sve zbog čega želimo izvršiti pritisak na vijeće kako bi ono što prije djelovalo u vezi sa konkretnim predmetima za koje je parlament već usvojio stav. Dakle, čekamo komisiju isto da krene. Ja e, razumijem e, što želite reći, gospođo predsjednice, ali to čeka još od veljače 2012. Također, pred vijećem e, program za restrukturiranje čeka, iako smo naznačili to kao prioritet. MIFID isto tako, dakle, Naglasili smo potrebu da se ubrza napredak sa svim predmetima koji su ključni za ostvarenje bankovne unije. To je naše remek dijelo za budućnost. Također, usvajanje CRD4 i također jedinstvenog e, nadzornog mehanizma i jačanja bonitetnog nadzora su značajni koraci za ostvarenje bankovne unije no kako bismo pružili stabilnost i zaštitili ulagače i e, vlasnike pologa, trebamo ostvariti, e, ostvariti jedinstveni mehanizam za osiguranje pologa i tako također jedinstveni e, fond za e, restrukturiranje banaka. Također trebamo naznačiti jasna pravila za spašavanje banaka kako bismo zaštitili sve vlasnike pologa u svim državama članicama. Na kraju parlament se uvijek obvezivao da će pružiti konkretne rezultate no i to na vrijeme, dakle sa e, CRD4 i također jedinstvenom mehanizmom smo djelovali ali brzo, no uvijek moramo čekati vijeće. E, također, e, u vezi sa MIFIDom uvijek e, čekamo vijeće da ubrza postupak i da donese zaključak. Dakle, pozivam vijeće da prestane izdavati tvrdnje i davati obećanja. Dakle, treba nam konkretno djelovanje kako bismo ubrzali proces i završili rad na ovim predmetima. Hvala vam lijepa. Hvala u ime kluba zelenih gospodin Gigol na dvije minute. Dragi kolege, gospodine povjereniče, e, želim biti jasan. Mi možemo nabrojati ponovo sve predmete koji, e, koje vijeće još nije odradilo. E, međutim, taj popis je vrlo jasan i nitko ne može poreći da postoji problem E, da je komisija brzo donijela dugačak popis potrebnih prijedloga, a mnogi od njih nisu obrađeni na vijeću. Ja mislim da nije odgovornost irskog predsjedništva. E, irsko predsjedništvo dobro radi svoj posao i zato nas nemojte krivo shvatiti. Ali E, ne možete niti poreći da postoji problem. Stvarna situacija je ta da nismo postigli konsenzus i zajedničku poziciju osim tim predmetima i što sad e, treba učiniti. Mislim da ne smijemo riskirati, riskirati imidž Europe. E, moramo e, prestati slušati e, ministre pojedinih zemalja i postići konsenzus. E, počnite glasati kao što i mi radimo, ne glasati u sjeni dok ne postignete neku vrstu ravnoteže, nego pređite na prava glasanja. E, pređite na istinsku europsku metodu e, građani to od vas očekuju ovo nije e, prihvatljivo da litvansko predsjedništvo dolazi i da ih europski parlament mora opominjati što im je činiti Dakle, pravo pitanje je kako će vijeće promijeniti svoje metode rada tako da bude u stanju postići konsenzus e, ili barem stajališta o različitim pitanjima koja su na stolu, a građani na to čekaju. To je pitanje na koje morate odgovoriti. Molimo vas, dajte nam rješenja, nemojte e, poricati da postoji problem, nemojte e, vi kao isko predsjedništvo e, ste e, učinili do sada jako dobar posao i dajte prijedlog za rješenje ovog problema. Ne možemo prihvatiti e, da se svi ti dosjeji u vezi sa financijskim tržištem ne donose. Hvala lijepa. Hvala. U ime Glupa ECR, gospodin Svinbor, minuta i 30. Financijska kriza zahtjeva e, legislativna rješenja kako bi se postigao gospodarski rast e, e, kompanijama je to potrebno i potrebno je kako bi se vratilo povjerenje međutim mi nemamo te potrebne signale to će kompanije sa svjetskog tržišta otirati s našeg tržište iako smo završili prvi prvu razinu daleko smo od postizanja druge razine e, i sada se sada smo zakopani u vrlo politiziranim metodama rada ako želimo e, napredak moramo brzo napredovati e, moramo unaprijediti jedinstveno tržište standardizirati i E, kako bi se veliki europski projekti mogli započeti 2015. Europski parlament e, to podržava, međutim e, izgleda da je zapelo u vijeću. Ne samo zbog naših banaka, nego zbog kompletne infrastrukture E, nedostatak napretka u ključnim predmetima ima za posljedicu pomanjkanje povjerenja e, u gospodarstvu, institucijama i kod naših građana e, koji imaju dojam da mi nismo u stanju ponuditi odgovarajući odgovarajuće zakonodavna rješenja i veću sigurnost za njih. Hvala lijepa. Hvala zastupnik Blum na jednu minutu. Hvala gospođo predsjedavajuća. Povjereniče, e, zapravo donekle suosjećam sa vijećem jer zapravo pokušavate učiniti nemoguće i mislim da vas parlament pokušava natjerati da učinite nemoguće. E, kao što je poznato kako bi se reguliralo financijsko tržište potrebno ga je savršeno poznavati međutim to je nemoguće ono na što se moramo vratiti je e, sloboda ugovora kako bi e, pojedinac investitor mogao sklopiti ugovor po zakonu e, svoje poslovanje sa kim god želi bez uplitanja države i implicitno bi to značilo onda da, da se to skupa mora pratiti i porezni obveznik Ovako imamo situaciju da oni koji varaju e, javnost ostaju van zatvora. Dopustite zakonima e, zemalja članica da e, funkcionira. Hvala. Sada zastupnik Lute na jednu minutu. Hvala lijepa. Kolegice i kolege, mi smo razgovarali, kad se razgovara sa našim građanima i građankama, oni nas pitaju što vi već godinama radite, zašto mi već pet godina ne uspijemo izaći iz krize. U tim razgovorima možemo reći da u tom periodu je parlament razradio e, desetke e, dosjeja, u mnogim slučajevima smo bili različitih mišljenja, ali u interesu naših građana i građanki mi smo uspjeli naći rješenja i razraditi ih. I zato naši građani ne razumiju zašto to e, do njih nije doprlo e, i onda im ja odgovorim zato što većina onoga što smo mi u parlamentu e, odradili je zapelo u vijeću. Mislim da je to problem koji moramo hitno riješiti. Možda će ta e, zakašnjenja o kojima jutros razgovaramo možda imaju veze sa netransparentnošću rada u vijeću uz više transparentnosti možda bi i razlozi za ta kašnjena bili e, jasni, e, možda bi to i građanima onda olakšalo da shvate u čemu je stvar e, i koji su uzroci tih zakašnjenja ja se nadam da ćemo uspjeti naći rješenja i dobra rješenja, to bi s našeg e, stajališta bilo dobro kad bi se uspjelo dogoditi do kraja našeg saziva. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Riječ povjereniku Barnijeru. Gospođo predsjedavajuća, uvaženi zastupnici, neću sada ponovno pokrenuti cijelu raspravu. E, htio bih samo potvrditi dvije stvari. S jedne strane raspoloživost, svoju osobnu raspoloživost mojih službi. Naime, mi već e, godinama radimo sa jednim ograničenim brojem suradnika, ali koji su ipak kompetentni i nastojimo vam predložiti strategije. E, isto tako pokušavamo olakšati rad u vijeću i u parlamentu uz dužno poštovanje prema vašoj autonomiji i ovlastima i nastojimo biti korisni e, tijekom pregovora u trijalogu. I dakle još jedanput želim potvrditi da smo vam na raspolaganju i da želimo zajedno s vama završiti posao koji je najavljen. Mislim da je to važno s jedne strane za financijsku stabilnost kako bismo imali transparentnije zdravije osnove za razvoj e, kako bi se u ostalom unijelo i etike e, tamo gdje je ona nestala kako bi financijska tržišta bila nama na usluzi a ne obrnuto to je ono na čemu mi radimo dakle to je pitanje kredibiliteta. Što se tiče G20 i Europskog vijeća i nas kao europske institucije da učinimo ono što je potrebno. E, dakle, bitno je da uspostavimo naše gospodarstvo na zdravim osnovama. E, gospođa Swinburne je spomenula takozvani level playing field, znači da svi imaju jednake uvjete. E, kriza je svjetskih razmjera, premda mi u Europi imamo neke specifičnosti kao što je dug država. Međutim, kriza nam je došla iz SAD-a. I G20 je zapravo odredio smjer djelovanja i mi radimo na osnovi toga. Bitno je da partneri u okviru G20, a naš najvažniji partner su Sjedinjene američke države. 80% transakcija se odvija s jedne i s druge strane Atlantika, dakle to je naš najvažniji partner. I prema tome, dragi kolege, evo ja ću za nekoliko dana ponovno otići u posjet SAD-om. Čini mi se da je to moj osmi posjet u posljednje tri godine. Dakle, mi radimo na tome da se uspostave jednake uvjeti za sve. Naravno, surađujemo isto tako i s partnerima u Aziji. I još jedan put potvrđujem e, odlučnost da suradnju od strane Europske komisije. Hvala. Riječ ima ministrica Gospođo predsjedavajuća, cijenjeni zastupnici, e, najveći prioritet Europske unije je e, gospodarski rast i ekonomski oporavak, to je naš zajednički cilj. Kako bismo uspjeli postići taj cilj, moramo svi biti aktivno angažirani i partneri e, između svih europskih institucija mora postati partnerstvo i suradnja, a također i direktno sa zemljama članicama. Zajedničko e, zakonodavstvo je zajednički napor i često su potrebni kompromisi, a to je povezano sa izazovima. E, ja sam provela pet i pol mjeseci u ulozi predsjedništva i to može ponekad biti vrlo e, teško postizanje kompromisa kako između institucija tako i unutar institucija i pritom je ključ e, zapravo suradnja to je izazov s kojim smo svi suočeni kako bismo e, napravili popis prioriteta mi smo vidjeli da je nužno odgovoriti na hitne potrebe odgovoriti na e, krizu i da svi moramo nastaviti raditi na pitanjima restrukturiranja E, kako bismo uspjeli postići odgovarajući oporavak e, i izaći iz krize i e, postići gospodarski rast i nova radna mjesta. Mi smo postigli pritom i rezultate i nastavit ćemo dalje raditi na svim tim dosjejima. Mi smo već e, naravno u suradnji sa našim kolegama iz budućeg Litvanskog predsjedništva kao što ste sigurno i vi i pobrinut ćemo se za kontinuitet rada između Irskog i Litvanskog predsjedništva. Znam da moji kolege iz Irske vlade e, će također e, sudjelovati u radu odbora EKON 24.6 gdje će, e, što će mislim biti dobra prilika da se e, napravi pregled napretka koji je postignut u svim ovim predmetima, o čemu sam malo detaljnije govorila u svom uvodnom izlaganju. Mogu vam e, zbilja garantirati da nastavljamo raditi sve što je u našoj moći kako bismo nastavili sa e, radom na ovim predmetima i činimo sve što je u našoj moći kako bismo osigurali e, da se ne prekine zamah koji smo po mom mišljenju uspjeli postići. Dakle, doista ono što bih e, željela kao zaključak reći je želim zahvaliti Sharon Bowles i odboru Ekon na izvrsnoj suradnji. Mislim da smo dosta postigli i, mislim, i htjela bih također zahvaliti povjereniku Barnijevu na izvrsnoj suradnji. E, nije lako, e, imamo, suočeni smo s izazovama, međutim mislim da smo postigli i napretke i e, mislim da mi svi moramo utrostručiti napore kako bismo u svim institucijama i to na način e, u punoj suradnji kako bismo osigurali e, postizanje naših zajedničkih ciljeva e, u interesu europskih građana. Hvala lijepa. Hvala. Dobili smo prijedlog rezolucije na kraju rasprave. Ovime je rasprava zaključena, a glasovanje će se održati sutra u 12 sati. Sada ćemo nakratko prekinuti radove prije sljedeće rasprave o narednom sastanku vijeća.